da ne obavlja nikakvu dužnost koja ne bi bila u skladu i koja ne bi bila kompatibilna sa njezinom dužnosti zastupnice Europskog parlamenta. Također e, imenuju se u odbor za e, pravne poslove i u delegaciju za odnose sa Japanom. Ima li kakvih primjedbi? Ne. Ako nema, onda je ovaj izbor e, odobren. A sada prelazimo na